početi sa novom sesijom naše međuparlamentarne konferencije koja se pokazala vrlo uspješnom do sada. Imali smo odličnu raspravu o ESM-u, a sada nam je zadovoljstvo pozdraviti predsjednika Euroskupine Marija Sentena. Hvala što ste došli. Upravo je predsjedao svojom prvom euroskupinom, skupinom e, bio je na Ekofinu, a sada je ovdje da nam se obrati, a nakon toga ćemo imati kratko vrijeme za pitanja i intervencije i konačni odgovor gospodina Sentena. Obzirom da ovo nije bilo planirano, e, pred Predlažem da zastupnici koji se žele javiti za riječ jednostavno dignu ruku. Imat ćemo samo ograničeni broj govornika jer u 3.45 moramo početi sa sljedećom eh, eh, sesijom. Dakle, sada dajem riječ eh, uvađenoj Supredsjedateljici Mendi Stojanovoj koja je zastupnica iz Bugarskog parlamenta. Izvolite. Hvala. Uvaženi gospodine Gultieri, gospodine Centeno i Uvaženi zastupnici, dragi kolege, veliko mi je zadovoljstvo su predsjedati e, plenarnom sjednicom danas popodne i očekujem uvedni, uvodni govor Marija Centena. Govorit ćemo o makroekonomskim upravljanjem eurozonom i o dovršenju bankovne unije. U svom prvom predsjedanju Bugarska je preuzela obvezu da bude proaktivna i da radi na osnaživanju gospodarske i monetarne unije. Imate riječ gospodine Centeno. Thank you very much. Puno hvala. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem na konferenciji o europskom semestru u ovom parlamentarnom tjednu. Prvi puta e, govorim u javnosti kao predsjednik Euroskupine i drago mi je da to radim upravo na događanju koje okuplja zastupnike iz nacionalnih parlamenta. Veliko mi je zadovoljstvo i čast biti ovdje. U posljednje dvije godine e, unatoč poteškoća mi smo osnažili Europsku uniju e, i ovu inicijativu. Imamo rezultate koji su e, u skladu sa glatkim funkcioniranjem monetarne unije i to u postupku koji je demokratski. E, to je proces koji uključuje države članice i institucije, ali nema drugog načina da izgradimo Europu. Ja intenzivno radim sa svojim kolegama da produbim eurozonu i da tražim rješenja da ona bude snažnija i otpornija kako bi ona bolje funkcionirala za e, mnoge ljude, a ne za samo nekoliko ljudi, e, nismo zaboravili raspravljati o svojim političkim e, ciljevima, a to ćemo raditi i sa predstavnicima Europskog i nacionalnih parlamenata. Već ste govorili ranije danas o aspektima produbljivanja Europske monetarne unije i čuli ste različite različita stajališta. E, mi dijelimo zajednički, e, zajedničko stajalište o e, dobrobitima Europske monetarne unije i potrebi da ju dovršimo. Danas kao predsjednik Euroskupine želim pridonijeti tome. Niz godina se Euroskupina bavila upravljanjem krizom, no sada se može u potpunosti posvetiti dovršenju strukture Europske monetarne unije. To je zapravo priznanje e, marljivog i napornog rada e, kojeg su sve države članice i europske institucije zajedno i pojedinačno uložilo da bi se prevladala kriza. E, u tome građani nisu nikad izgubili povjerenje u euro. Čak i za vrijeme teških vremena e, naša je valuta nastavila svoj put konsolidacije. Sada nakon 19 uzastopnih e, kvartala rasta i e, stalnog otvaranja radnog mjesta euro postaje pokretač globalnog rasta. Unatoč ozbiljnih šokova 2015. i 2016. taj se trend trend nastavio. Da, monetarna politika je odigrala svoju ulogu u oporavku, ali to nije cijela priča. Po mom mišljenju rast eurozone pokazuje da naša gospodarstva postaju sve otpornija možda i više nego što se to vidi. Po mom mišljenju rast eurozone koji je čvrst e, pokazuje da naša gospodarstva postaju sve otpornija i više nego što se to vidi. Euro je najvažniji projekt europske integracije u posljednjim desetljećima. Institucionalne inovacije i reforme u Europskoj uniji su pokazale našu odlučnost da jedinstvena valuta e, bude trajno uspješna. A sada to moramo provesti u djelo do kraja. Euro nije sam po sebi svrha, on je samo sredstvo koje vodi ka svrsi. On pomaže svakodnevnom životu milijunima naših građana. E, on osnažuje naše firme koje rade i posluju u najvećem jedinstvenom tržištu svijeta. E, on e, osnažuje otpornost našeg gospodarstva e, kako bi došlo do više radnih mjesta i više rasta. On također služi političkom projektu zbližavanja naših građana i naših država. Euro je stoga iznimno važan i moramo ga trajno osnaživati. Moramo nastaviti modernizirati svoja gospodarstva kako bi izdržala sljedeću krizu i prilagodila se izazovima koji dolaze od tehnoloških i demografskih promjena to iziskuje pažljivo izrađene politike e, koje će uravnotežiti ciljeve održivosti i e, podržavati rast e, i iznad svega povećati potencijal za rast. Važno je da i dalje imamo pozitivne povratne informacije u našim gospodarstvima, a time ćemo krizu ostavljati sve dalje u prošlosti iza nas. Sada prolazimo kroz dobro vrijeme. Povoljni gospodarski izgledi i politički kalendar otvaraju jedinstvene mogućnosti državama članicama da djeluju, ne samo pojedinačno, već i kolektivno. Države članice će biti otpornije i prosperitetnije ako u potpunosti iskoriste jedinstveno tržište u svim njegovim aspektima. Tome dovodi do izvješća pet predsjednika, e, ono što se naziva financijska unija, e, koja donosi integrirane financije integriranom tržištu. U potpunosti vjerujem da financijska unija koja obuhvaća bankovnu uniju i uniju tržišta kapitala, da je to važan e, kamen za izgradnju zajedničke Europske unije i zajedničku monetarne politike. Bez toga nećemo moći u potpunosti iskoristiti prednosti jedinstvene valute. Dakle, banke i vlade e, su imale u prošlosti teži pristup e, izvorima financiranja, no stvari su se od tada postupno poboljšale. E, bili smo u situaciji fragmentacije, još uvijek nismo stigli tamo gdje želimo biti imamo dobre razloge da budemo ambiciozni i da napredujemo ka punoj financijskoj uniji. Ohrabrujuće je da su naši čelnici identificirali dovršenje bankovne unije kao e, prvi prioritet i da će donijeti odluke o tome u lipnju. Ja sam uvjeren da je to moguće. Zašto je to važno? Ono što me brine je da fragmentacija povećava troškove svima, ograničava opcije kako poduzećima, tako i građanima, otežava financiranje dobrih poduzeća i postaje sve teže, odnosno otežava pronalaženje dobrog osiguranja. Ja ne govorim o još jednom planu, već o tome da donesemo odluku o konkretnim koracima. Rasprave o dovršenju bankovne unije vrte se oko ravnoteže i e, redoslijed e, smanjenja rizika. E, kao ministar financija Portugala ja jako dobro znam e, što se događa jer mi smo u potpunosti riješili e, svoje neravnoteže. Naš proračunski deficit je smanjen na oko 1%. Mi smo poboljšali i dokapitalizirali naš bankovni sustav. Imamo e, dobar rast i sve manju nezaposlenost. Sve krize ostavljaju dugove koje treba platiti, ali mi to radimo i javni dug eh, pada eh, i to vrlo strmo. Dakle, mi smo naučili lekciju iz krize. Eh, kada pogledam koje su razine podjele rizika u javnim i privatnim financijama, jasno mi je da zona mora sustići druge. Dijeljenje rizika rizike, e, rizika je važno jer smanjuje gospodarske fluktuacije i povećava otpornost e, jer ublažuje učinak e, padova ekonomije. Dakle, eurozona e, u tim područjima zaostaje za SAD-om. E, što više dopustimo podjelu rizika u e, privatnom, na privatnom tržištu, to će više biti potrebno raditi na ovoj temi. Dakle, to neće biti nepremostiva prepreka jer ne počinjemo od nule. Europska središnja banka je dobila zadatak nadziranja banaka. Mi smo uspostavili pravila koja prisiljavaju dužnike e, propalih e, banaka da plate dug prije nego što to trebaju učiniti porezni obveznici. Banke su osnažile svoje, e, svoja salda, smanjile su su nenaplative e, dugove e, kada e, odnosno nenaplative kredite morat ćemo se dogovoriti o svemu što proizlazi iz podjele rizika i ja to vrlo ozbiljno shvaćam. Ali bit ću vrlo otvoren. Ponajprije nitko ne traži trajne e, transfere, nitko e, ne zamišlja sustav koji će iskorištavati e, one koji žele profitirati na račun drugih povlačenje rizika bolje odražava e, zajedničko, e, zajedničko bankovnu uniju. Ja sada e, radim na detaljima bankovne unije. To ima dva vida. Kao i u većini drugih unija valuta imat ćemo e, zajednički program osiguranja depozita e, što će poboljšati zaštitu štediša i smanjiti rizik e, juriša na banke mi ćemo također izgraditi i uvjerljivi zaštitni mehanizam. Ja bih to usporedio sa SAD-om gdje državna blagajna nudi takav zaštitni mehanizam. Za funkcioniranje Europske monetarne unije potrebna je još jedna komponenta, a to je unija kapit, e, tržišta kapitala. Ona je potrebna iz dva razlika. Prvo, e, poboljšava učinkovitost e, jedinstvenog tržišta pomaže e, spojiti štediše e, sa onima koji trebaju kredite i to će potaknuti ulaganja i inovacije i poboljšati potencijal za rast, osobito ako se sredstva usmjere u održive nacionalne projekte infrastrukture. Kao drugo, e, unija tržišta kapitala e, e, može prevladati preveliku ovisnost o kreditiranju iz banaka. To je projekt koji je usmjeren ka stabilnosti i očito će donijeti koristi svima, ne ne samo poduzećima već i građanima. Građani Europe će profitirati od boljeg rasta i otvaranja radnog mjesta, a dobivat će bolje bolji povrat na svoju štednju. E, no potrebna je akcija na nekoliko fronta. E, prvo, e, bolje nadzirati tijekove kapitala gdje moramo izgraditi bolje financijske strukture. Osim toga moramo ukloniti prepreke za prekogranične tijekove kapitala. Nije lako to je dugoročni projekt, ali zaslužuje novi zamah i mora e, se e, više naglašavati u produbljivanje Europske monetarne unije. Postoji i sinergija između bankovne unije i unije tržište kapitala. E, što više budemo napredovali na ta dva područja, to ćemo lakše dalje razvijati europski stabilizacijski mehanizam. Ako budemo imali pravu ravnotežu između fiskalne solidarnosti i fiskalne odgovornosti, Europska unija će koristiti od e, instrumenta e, koji će e, biti usporediv s onim što imaju druge unije valuta da bi se privremeno pomoglo državama koje doživljavaju e, krize, e, teške krize u gospodarstvu, a također će e, podržavati monetarnu politiku Europske središnje banke. Ovdje se nižu kratice i nazivi, ali to nas ne oslobađa obaveze da otvoreno iznesemo koji su naši ciljevi. E, kada e, sam se natjecao za predsjednika Euroskupine, e, rekao sam da mi kao europski dužnosnici imamo dužnost objasniti građanima koje reforme provodimo. Dakle, kad govorimo o Uniji tržišta kapitala, moramo objasniti da će onda novim poduzećima u Finskoj recimo biti lakše naći financiranje u Francuskoj, da umirovljenik iz Irske Irske drži svoju ušteđevinu u Francuskoj e, ili da neko iz neke e, druge države dođe do kapitala u Nizozemskoj. Na taj način širimo svoj potencijal za rast. I to me dovodi do zadnje točke. Moramo paziti da proces produbljenja Evropske monetarne unije bude popraćen demokratskom odgovornošću. Ovo nisu samo kozmetičke promjene. Nedavni politički ciklus u Europi je otkrio snažnu podršku europskom projektu i euru. S tim se slažu i ispitivanja javnog mjenja. Dakle, ja, do, imamo jasan mandat da to postignemo rješenja koja smo imali za vrijeme krize ne mogu biti na uštrb demokracije. E, poštivat ćemo e, sva pravila, ali to nas neće spriječiti da nalazimo kreativna rješenja. Među parlamentarni sastanci poput ovog danas su dobar primjer naše opredjeljenosti da uključimo sve i da nastavimo donositi e, uspješne demokratske inicijative kao što je europski semestar. Hvala na pozornosti. Thank you very much lijepa predsjedniku Sentenu. Hvala vam na vašem značajnom doprinosu. Imamo šest javljanja za riječ i s obzirom na to da nam je preostalo samo 18 minuta, molim vas da se držite dodijeljenog vremena, odnosno svaki govornik ima po dvije minute. E, za početak Erik, gospodin Erik Wirth iz eh, Francuske narodne skupštine. Hvala gospodine predsjedatelju. Imam jedno kratko pitanje. Kao predsjednik Euroskupine rekli ste da prolazimo kroz razdoblje rasta. U svim državama bilježe se stalni, stalne, stalne stope rasta. Međutim, postoji jedan rizik u pozadini toga. Neke od rizika ste već spomenuli. Međutim, možete li nam reći koje biste vi rizike posebno naglasili? Primjerice, govorim o razini zaduženosti koja se tiče nekih zemalja. Riječ je i o privatnom sektoru i o dugu države. Naravno, tu je i uloga digitalne ekonomije i sve veći monopoli koji se pojavljuju u tom sektoru. A što je sa razinom institucija Dakle, stvar, stvorit će se bankarska unija, unija tržišta kapitala. Koji su glavni rizici koje biste vi istaknuli, a koji bi mogli zapravo ugroziti perspektivu rasta Europe, pogotovo u eurozoni. E, sljedeći je zastupnik Pereira iz Europskog parlamenta. Hvala vam lijepa, hvala predsjedniku. Za početak želim e, izraziti dobrodošlicu profesoru Sentenu i čestitati vam na izboru za predsjednika Euroskupine. Mislim da je to jedan pokazatelj nade za eurozonu. Vidimo da se ponovno rodila naša ambicija postizanja konvergencije i prosperiteta u Europskoj uniji. Pred vas čeka jedan iznimno velik eh, zadatak. Do lipnja želite osmisliti plan puta, ali i konkretne mjere za eurozonu. To je vaš cilj. I u tom smislu imam dva konkretna pitanja za vas. Prvo, kada je riječ o reformi eurozone, moramo osnažiti proračunski kapacitet eurozone. Jeste li optimistični kada je riječ o novom krugu rasprava o višegodišnjem financijskom okviru? Budemo li budu li pregovori o VFO-u završili loše, to nam neće omogućiti da budemo vjerodostojni i e, da podržimo ideju fiskalnog kapaciteta eurozone. U svojem izlaganju ste se također dotaknuli još nečega važnog. Naime, potrebno je ojačati demokratski legitimitet ekonomskog upravljanja. U tom smislu, što mislite o snaženju uloge Europskog parlamenta? To može biti način na koji se jamči demokratski legitimitet. Hvala. Matijas Firte, e, Mađarski parlament. Mikrofon, molim vas. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Moji komentari zapravo se odnose na izlaganja koja će tek uslijediti, pa bih se tek kasnije javio za riječ. Hvala, Jose Manuel Fernandez sljedeći. Zahvaljujem predsjedniče. Ja također želim izraziti toplu dobrodošlicu predsjedniku Euroskupine. skupine i njegovom eh, osoblju. Uspjeh euro skupine će, će biti i uspjeh za Europsku uniju. Sljedećeg tjedna ćemo glasovati o financijskoj perspektivi i o vfo i o vlastit, novim vlastitim resursima. Svi želimo ojačati euro i eurozonu, tu smo svi složni želimo pomoći onim državama članicama koje će se tek pridružiti eurozoni. I stoga mislim da je važno imati čvrstu bankarsku uniju i Europski monetarni fond koji bi odgovarao na asimetrične i simetrične troškove. Za to su potrebni vlastiti resursi, novi resursi. I moje pitanje je zapravo jednostavno. Možemo li iskoristiti primjerice pola profita Europske središnje banke. Time bismo dobili 8 milijardi eura godišnje. I bili se predsjednik skupine složio sa idejom da se profit Europske središnje banke iskoristi kao novo vlastito sredstvo za proračun ne bismo uzeli novac od poreznih obveznika, a to je jedan od ciljeva koje smo si zadali, jer smo rekli da želimo pronaći nova vlastita sredstva za Europsku uniju. Hvala vama. Mariza Matijas. Zahvaljujem predsjedatelju. Naravno, također pozdravljam predsjednika Euroskupine. Kada je riječ o planu puta, takozvanom mapu, imamo niz problema koje u izlaganju niste spomenuli, a riječ je o javnom dugu primjerice i također tu je i pitanje trgovinskih, trgovinskih odnosa. E, dakle, planirate li nešto u vezi sa restrukturiranjem duga u budućnosti i također kada je riječ o suficitima Sma, želite, možete li nešto poduzeti u vezi sa trgovinskim suficitima, sa suficitima kao što je na primjer njemački? Sljedeći govornik, hvala želim pozdraviti predsjednika Euroskupine. Vi ste spomenuli u svojem govoru Portugal i primjer Portugala. Unatoč pritiscima, unatoč ucjenama europskih institucija, bilo je moguće da se Portugal repozicionira i da obrani prava plaće i to sa pozitivnim učincima. To je imalo pozitivni učinak na živote i na ekonomske performanse cijele države pravila povezana sa eurom, sa ekonomskom i monetarnom unijom, su zapravo golema e, prepreka, predstavljaju golemu prepreku. Ta pravila su jedan od razloga zašto je država, e, zašto ima tako velik deficit, zašto nema dovoljno ulaganja i zabrinut sam da bi produbljivanje ekonomske i monetarne unije postavilo dodatne prepreke. Prošlo je 16 godina i već 16 godina Portugal zaostaje za europskim prosjekom. A kada smo već na temi duga, ekonomije perifernih država su zadužene zbog ekonomske i monetarne unije. Nama se nameće obveza smanjenja duga i zbog toga se resursi preusmjeravaju, a ne iskorištavaju za rast. Taj problem s kojim su suočeni i Portugal i periferne zemlje treba riješiti unutar europske arene. Koje prijedloge e, planirate iznijeti, koja rješenja mislite predložiti kada je riječ o, e, o tim dugovima i kako e, smatrate, kako ćete iskoristiti primarne suficite i usmjeriti ih u javna ulaganja, a ne za otplatu dugova. Jer upravo je to potrebno tim zemljama. One trebaju svoje resurse usmjeriti e, prema tome da prekinu ovisnost, svoju zaduženost i ovisnost. Hvala. E, dajem riječ predsjedniku Sentenu. Hvala vam na pitanjima. Počet ću odgovarati redoslijedom. Dakle, prvo ću reći o rizicima s kojima se suočavamo, koji nas još čekaju. A ti rizici su djelomično zapravo eksterni vanjski rizici i moramo ih biti svjesni, moramo se za njih pripremiti i moramo pripremiti svoj odgovor na te rizike. A tu su također i rizici koji proizlaze, koji su zapravo ostaci posljedice krize i s njima se također trebamo pozabaviti na učinkovit način. Jedan od većih rizika koji percipiram jest rizik od nedjelovanja. Ne budemo li reformirali euro područje kako bi ono bilo otpornije i sposobnije da se suoči sa novim krizama, onda nećemo zapravo odraditi svoj posao. To naravno znači da se trebamo baviti nasljeđenim rizicima, ali i rizicima koji dolaze izvana. Takozvani roadmap, plan puta koji je pred nama, je iznimno detaljan u tom smislu. I budemo li slijedili taj plan puta, onda ćemo svoju ekonomsku i monetarnu uniju učiniti sposobnijom da se nosi s tim rizicima. Ako dopustite, nastavit ću odgovarati na portugalskom. Za početak želim reći nešto o financijskim resursima Europske unije i našem kapacitetu da te resurse primjereno koristimo u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. To će biti ključan faktor za izvršavanje naših zajedničkih politika. Što time želim reći? Moramo pogledati koji su nam to resursi, financijski resursi dostupni i moramo ih prilagoditi našim najvažnijim ciljevima. ekonomsku i monetarnu uniju trebamo učiniti otpornijom. A kada je riječ o fiskalnom kapacitetu eurozone, e, tu je potrebno povesti raspravu. Zašto je to važno? Zato što taj fiskalni kapacitet treba odgovoriti, služiti kao reakcija, kao odgovor na asimetrične šokove, kao što sam spomenuo, ali to također treba iskoristiti za proširenje e, ulagačkog kapaciteta gospodarstava koja se razvijaju u ekonomskom ciklusu. I ne smijemo zanemariti niti europski proračun i povećanje kapaciteta proračuna u tijekom svojeg izlaganja naglasio sam koliko je važno da Europski parlament bude uključen u raspravu o tim pitanjima. I pozdravljam činjenicu što se ta rasprava vodi i Isto tako. Kada je riječ o profitu Europske središnje banke, to jesu doista resursi Europske unije i to se treba i smatrati resursima Europske unije u ovoj raspravi. Siguran sam da će se i vijeće pozabaviti tim pitanjem, odnosno proučiti koje mogućnosti ti resursi pružaju. zalažem se da se ti resursi smatraju i tretiraju kao europski resursi te da ih se shodno tome iskoristi na najbolji mogući način. Europska unija, a pogotovo eurozona, ima niz velikih suficita. Suficit je zapravo oblik štednje a reforme koje, o kojima sam govorio, reforma bankarske unije, reforma unije, unije tržišta kapitala, su iznimno važne upravo u tom smislu, odnosno njima se želi zajamčiti pravilno korištenje tih resursa i na dobrobit e, svih građana Unije. Fragmentacija tržišta, e, poteškoće sa usmjeravanjem štednje u ulaganja, sve to smanjuje potencijal za rast eurozone. I u kontekstu europskog semestra imamo specifične preporuke i specifične evaluacije koje nam ukazuju kako najbolje možemo raspodijeliti suficite i kako se na najbolji način mogu riješiti neravnoteže izazvane tim suficitima. Reforme koje nas čekaju će biti važne jer ćemo zahvaljujući njima moći bolje raspodijeliti e, raspoložive suficite, odnosno sredstva iz suficita. Eurozona Dakle, mora bolje, naučiti bolje raspolagati, odnosno upravljati tim sustavom i suficitima. Jedna od glavnih okosnica rasta u eurozoni e, upravo su ti suficiti koji postoje. E sad što se tiče pitanja duga, o dugu se već dugo raspravlja, pogotovo o tome kako se dugom upravljalo tijekom krize. Postoje mehanizmi za podršku i oni su puno učinkovitiji od instrumenata koje smo imali na početku krize. Imamo europski stabilizacijski mehanizam, to je jedan primjer alata koji nam je na raspolaganju. Mi moramo i dalje nastaviti jačati taj mehanizam stabilizacijski mehanizam kako bi on bolje prilagođen e, budućim potrebama. Zapravo je riječ o tome da uskladimo postojeće resurse, odnosno da ih, da ih na najbolji na, mogući način iskoristimo. I potrebno je provesti reforme koje smo i predložili kako bismo stvorili još bolje mehanizme koji bi doista dobro funkcionirali u praksi. E, zahvaljujem gospodinu Sentenu. Hvala vam što ste toliko predani što želite iskoristiti ovu priliku i dovršiti našu bankarsku uniju te produbiti ekonomsku i monetarnu uniju, a to uključuje i demokratsku odgovornost i transparentnost i radujemo se suradnji sa Euroskupin, suradnje Euroskupine i Europarlamenta te snažnom dijalogu između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta jer nacionalni parlamenti su e, kameni temeljci e, demokrat, evropske demokratske reprezentativnosti i ovo je važan doprinos u tom e, smjeru. Dakle, imamo parlamentarni dijalog čiji je cilj imati veću transparentnost. Hvala vam svima, hvala Mariju Sentenu i sada možemo prijeći na sljedeći dio našeg sastanka. A riječ je o vrlo važnoj temi, odnosno o novcu i europskom proračunu. mesdames, messieurs, chers collègues. Poštovane dame i gospodo, cijenjene kolege i kolegice, nastavljamo. Ultime Dobrodošli i na ovu posljednju sesiju čemu ćemo govoriti. Govorit ćemo o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Nadamo se da će taj višegodišnji financijski okvir e, Uniji dati potrebna sredstva kako bismo e, zaštitili našu budućnost. Gospođa e, Stojanova su predsjeda zajedno sa mnom. Ona će voditi, odnosno predsjedati ovom raspravom. Ako se želite javiti za riječ, e, možete to učiniti. Imate dvije minute za svoje izlaganje. Popunite obrazac i predajte ga. Gospođo Stojanova, izvolite, imate riječ. E, gospodin Oettinger će također održati izlaganje na temu, ali mislim da gospodin Tigan mora da relativno rano otići. Evo, hvala. Hvala gospodine predsjedavatelju, poštovani zastupnici i zastupnice iz nacionalnih parlamenta, iz Europskog parlamenta, poštovane dame i gospodo. Uistinu moram vam zahvaliti na ovoj sjednici koja se održava juče i danas u, e, ovdje u Briselu i Europskom parlamentu gdje govorite o budućnosti Europe i budućnosti europskih financija. Svima nam je dobro poznato da postoji tri instrumenta u okviru politika. Jedan instrument su regulacije, propisi, standardi, drugi instrument su uvjerljiva komunikacija, a treći e, zahtjevi, odnosno poticanje e, samih projekata, financijsko poticanje i to je ono što proizlazi iz javnih, proračuna. E, trenutačno je pred nama raz, novi višegodišnji financijski okvir za novo sedmogodišnje razdoblje od 2021. do 2028. i e, nje nacrt ćemo imati u svibnju ove godine. Stoga ovaj sastanak, vaši doprinosi, vaša kritična razmišljanja su e, se upravo ovdje iznose u vrijeme. Vi ste u svoj svojim e, državama nadležni za nacionalne proračune. Nacionalni proračuni se donose većinom. Većinom bilo u jednom domu ili u više domova, no vrijedi načelo većine. Za višegodišnje financijske okvire također nam treba većina i moramo imati većinu u ovom visokom domu u Europskom parlamentu Gospodine gospodina Atui, njegove kolege, izvjestitelji, kolege iz odbora za proračun, svi koji su ovdje za to e, e, e, odgovorni. A osim toga moram imati i podršku vijeća. Međutim, podrška vijeća mora biti jednoglasna. A sada zamislite da vi u svom parlamentu morate postići jednoglasnost kada je riječ o proračunskoj politici. Sretno vam. No ono što moram imati postići jest da 27 ministara Europske unije treba mi zapravo 27 šefova država i vlada i trebaju mi se vi nacionalni parlamenti. Trebate mi vi. Usporedbi s time odabir novog eh, pape je jednostavna priča. To znači da ja putujem u sve glavne gradove, razgovaram sa predstavnicima vlada i parlamenta i da vidim kako se može postići kompromis oko paketa koji će biti prihvatljiv svima. Ali važno mi je čuti što očekujete vi, što očekuju građani od Europske unije. U četvrtak i petak imamo um, s, summit 27 zemalja članica po prvi put neformalni sastanak. A, kada je riječ o našoj komunikaciji, tu nismo ovdje iznijeli iznijeli prioritete, nego naša komunikacija je zapravo kao nekakav jelovnik. je pitanje što vi želite, što vi želite od Europske unije. A naš prijedlog je da zapravo se fokusiramo na projekte, na teme, na ono što va građanima i nama donosi dodatnu vrijednost. Projekte koji se mogu povoljnije financirati i koji će pridonijeti e, boljem rješavanju problema. E sada imamo ovdje tekući višegodišnji financijski okvir s tradicionalnim programima, kohezijska politika, zajednička poljoprivredna politika ili pak instrument za povezivanja Europe, poticanje infrastrukturnih mreža, bilo da je riječ o transportu ili energetskim mrežama. Erasmus Plus za milijune mladih ljudi koji na E, i time dobivaju priliku da dožive Europu i da svoj obrazovni put povežu sa Europom. Ili pak obzor 2020, europski e, znanstveni inovacijski program. To su programi, to su zadace koje mi imamo. A proteklih godina E, su e, pak e, tome se pridružile, no, pridružili novi zadaci, novi izazovi i za nas i za vas migracije, izbjeglice, terorizam, pitanje unutarnje sigurnosti, pitanje vanjske sigurnosti. I upravo na tim novim područjima Europa može ostvariti dodatnu vrijednost, može djelovati E, učinkovitije na europski način. Sudjelovao sam na konferenciji sigurnosti u Minhenu, e, na kojoj je sudjelovalo više od stotinu ministara vanjskih poslova ili ministara obrane. To je postalo jasno da Europa svoju unutarnju i vanjsku sigurnost mora uzeti u svoje ruke, da se ne može e, pouzdati samo u Amerikance time smo mi na putu u obnovenu uniju, da zajedno e, ulažemo u projekte, e, znanstvene projekte za obranu, da zajedno ulažemo za obrambenu industriju u, u Europi. Jasna dodana vrijednost. Drugi primjer. Mnogi nacionalni ministri kažu kontrole na granicama unutar Europe potrebne su e, e, samo zato što kontrole na vanjskim granicama Europe ne funkcioniraju u potpunosti. Kada je riječ o ratnim izbjeglicama, kada je riječ o tražiteljima azila, kada je riječ o spajanjima obitelji Mislim da sloboda kretanja unutar Europe bez kontrola na granicama, primjerice između Njemačke i e, Danske ili između Austrije i Slovenije, to je jedna velika prednost za naš e, tržište rada, za naše građane i također trebamo pak pružiti i pomoć i našim prijateljima u Bugarskoj, u Grčkoj, u Italiji, našim prijateljima u Malti, Cipru ili Španjolskoj. Jer izazov um, jer Središnji Europske unije nije toliko pogođen e, pristizanjem izbjeglica. Ne možemo tu uspoređivati Finsku sa Portugalom, ali međutim moramo zajedničkim snagama organizirati e, za zaštitu vanjskih granica. A sada vi morate reći što želite. Europska unija je jedina koja nema, nema dugove. Od samog osnivanja mi imamo zabranu stvaranja dugova. Regije, države, članice se smiju zaduživati, smiju imati dugove. Jednih imaju više, drugi manje. Zapravo svi imamo previše dugova, ali Europa, Europska unija nema dugova financiranje kroz e, zaduživanje nije put kojim mi idemo. Nemamo također niti pravo obiranja poreza. Stoga svaki dan i svake godine trebaju nam sredstva za provođenje e, onih zadataka koje smo preuzeli. I sada zapravo se otvaraju dvije rupe u proračunskom okviru. Imamo rupu u prihodima i rupu u rashodima. U prihodima Brexit. Nakon prijelaznog razdoblja e, je, e, imat ćemo manjak od 12 do 13 milijardi eura. A kada pogledamo iz rashodovnu stranu, tu e, zapravo imamo dodatne izdatke za obranu, za migracije, zaštitu vanjskih granica i tako dalje. Sve pitanja koje bi se trebala riješiti na europskoj razini. A kada je riječ o zatvaranju rupe kroz Brexit, kažemo da 15% se pod zatvo, 50% zatvori štednjom, a 50% ostvarivanjem novih sredstava, odnosno prihoda iz 27 zemalja članica. Kada je riječ o rashodima, kada je riječ o rashodima koji su u interesu naših građana, a kada je riječ o stvarima koje se mogu ostvariti samo kroz financiranje, kažemo 80% svježi novac, a 20% kroz štednju u okviru postojeće proračunske strukture. Unutar zemalja, e, među zemljama članicama, vodi se kontroverzna rasprava. Nedavno sam bio u jednoj zemalja članica i tamo mi je pomisler poljoprivrede rekao pa radi što hoćeš, ali bez rezova kada je riječ o poljoprivredi. Onda su došli um, um, dakle, političari iz regija i rekli što god, ali ne rezovi unutar za kohezijsku politiku. I e, tu imamo potpise stotina regija, nikakvi rezovi za kohezijskoj politici. Ali bez rezova ne možemo napraviti ništa. I stoga se želim pripremiti. Ako gubimo velikog netoplatitelja, onda je to kao kada e, vam ode bogati e, u stric i onda pod božišnjim drvicem nema poklona. Zatvoriti rupu zbog Brexita samo rezovima bilo bi pogrešno i to ne želim jer ja želim zadržati i kohezijsku politiku, ja ne želim oštetiti niti e, poljoprivredu. Potrebni su rezovi, umjereni rezovi, da, potpuni rezovi, ne. 5%, 10% rezova, 10% to je još uvijek odgovorno, ali 20 ili 30% to nikako više nije odgovorno. Ja želim da se kohezijski programe mogu, kohezijske programe mogu koristiti sve regije u Europi, da sve regije u Europi mogu podnijeti zahtjev za financiranje iz kohezijske politike. Želim odvesti regije bez, e, bez e, nepotrebnih redova. Želim rezova. Želim e, da mlade generacije Erasmus plus ili obzor 2020 i obzor e, za razdoblje nakon 2020. godine ostanu očuvani i pridonesu konkurentnosti Europe. Europski parlament će narednih je dana razmatrati dva izvješća o višegodišnjem financijskom okviru a oba izvjestitelja su danas ovdje sa nama, te nakon dugog razmatranja su e, dolaze do toga da s jedne strane treba nam godnja granica od 1,3%, Neke zemlje članice kažu, ne većina, ali manji broj zemalja članica kaže gornja granica od 1,0% to je zapravo ono kako bi to protumačio i e, David Cameron. Ono što ja ovdje pretpostavljam je da ako ostanemo prije nula a drugi želi 1,3, onda su Trump, Erdogan i Putin pobjednici, jer e, u tom slučaju Europa ne može djelovati. To znači gubitnici su naši građani, jer bez proračuna onda se zadaci budućnosti, budućnost Europe ne može financirati. Iz stoga moja, moj apel na e, svima nama je budimo otvoreni za kompromis. Bez kompromisa neće se postići rješenje. I ono što je meni važno jeste kompromis, spremnost svih i u parlamentu, i u komisiji, i u vijeću. I posljednja točka za danas. S novim eh, višegodišnjim financijskim okvirom mi zapravo pripremamo šesti okvir za djelovanje. Prvi smo imali 1988. Međutim, e, jedno nismo još nikada, a to je da nakon prijedloga komisije i prije stupanja na snagu u siječnju 2021. godine se održavaju europski izbori. Stoga imamo dvije mogućnosti. Ili prije ili poslije izbora. Problemi nakon izbora neće biti ni malo manji. Neke probleme će se riješiti, čak i ako ih ne, učinimo ništa. Neki problemi će nestati same od sebe, ali probleme o kojima sam ja govorio neće se riješiti same od sebe. Ako ćemo pak početi razvojati tek 2022. godine, bit će prekasno. Naši gradonačelnici, naše regije, naše uprave, naši znanstvenici, oni žele jasnu poruku što što prije to bolje. Jer e, prošli put je Verozova komisija prijedlog napravila u linju 2000 12 godina, a završili smo 2013. E, godine, a 2014. godina bila je izgubljena godina, jer provedbeni propisi, pripreme za roll out, imenovanje tijela, pregovaranje do ugovora i sporazuma s regijama je predugo trajalo. Ako želimo učiti iz prošlosti, onda to znači da moramo iskoristiti razdoblje do e, uskrsa naredne godine kako bi e, situacija bila jasna za sve i da bi svi znali kako se koriste proračunska sredstva. Hvala gospodine povjereniče. Da, svi iščekuju drugi e, svibanj. E, gospođo e, Stojanova, vi ćete moderirati naredni dio sastanka. Hvala. Nije nam preostalo odviše vremena, stoga moramo biti brzi. To je i razlog što ću riječ odmah dati gospođi Petrovoj iz e, Ministarstva financije Republike Bugarske. Uh, uh, dakle, Prvo ću govoriti u ime bugarske, odnosno bugarskog predsjedništva i želim reći nekoliko riječi podrške onoga što je upravo rekao povjerenik. Mi e, surađujemo sa austrijskim i rumunjskim predsjedništvom kako bismo ispunili ambiciozne ciljeve koje je izložila komisija i želimo dovršiti pregovore o sljedećem višegodišnjem e, financijskom okviru prije Uskrsa. Mislimo da je to realno, da se to može postići ako svi ulože maksimalne napore da se postigne ono što je moguće. Obzirom da će se 2. svibnja objaviti prijedlog komisije, spremni smo odmah početi sa fazom objašnjavanja sa kratkim i dužim e, prezentacijama stalnim predstavnicima država članica u Briselu, zatim prvu prezentaciju u Koreperu, a onda ćemo pokrenuti rad radne skupine prijatelja predsjedništva kako bismo održali što je više moguće sastanaka to će vjerojatno biti dva sastanka mjesečno, ne više, kako bismo mogli doći do kraja e, te e, faze objašnjavanja i glatko prijeći na sljedeću, fazu austrijskog predsjedništva komunikacije komisije koja je objavljena prije nekoliko dana e, ide u pravom smjeru i pojednostavljuje e, raspravu time što naglašava glavne opcije. E, tako će državama članicama biti lakše odabrati najprikladniji izbor između svih postojećih opcija. Smatramo da je nužno malo povećati gornje granice e, u e, više godišnjem financijskom okviru obzirom da će se trebati primjenjivati nove politike e, koje se nose s izazovima koji su novi kao na primjer migracija i sigurnost granica Istovremeno želimo postići odgovarajuću ravnotežu između tri glavne funkcije javnih financija, a to je alokativna, distributivna i stabilizacijska funkcija. Dakle, ne smijemo zaboraviti politiku distribucije koja je usko vezana uz koheziju i e, poljoprivrednu politiku. Mi želimo da te politike imaju najveću moguću važnost a naravno moramo u njih ugraditi i nove politike e, koje je izložila komisija. Dakle, to sam htjela reći i na kraju želim reći da ulogu predsjedništva kohezija je među ključnim prioritetima i mi želimo e, kohezijsku politiku sadržati kao jednu od glavnih eh, politika Europske unije i glavnih funkcija europskog proračuna. Hvala. Zahvaljujem. Gospođo Petrova, hvala što ste govorili kratko. A sada dajem riječ gospodinu Albrichtu i gospođi Tama. Oni su, izvjestitelji o višegodišnjem financijskom okviru u Europskom parlamentu i svaki od njih će imati 5 do 6 minuta. Izvolite. Hvala. Mi smo su izvjestitelji za rezoluciju o e, vfo e, e, mi smo iz različitih političkih klubova i stoga uvijek moramo raditi na kompromisu. No želim sada objasniti naše stajalište jer kao parlament mi ne čekamo e, na svoj red u tom postupku. Mi reagiramo već na prvi dokument komisije, drugi dokument komisije, a ovog tjedna e, ćemo E, razgovarati u odboru za proračuna, nakon toga e, u cijelom parlamentu. Dakle, imat ćemo 750 ljudi iz različitih političkih e, klubova. Ne znam je li to jednako komplicirano kao izbor pape, ali to je politički program i koje je naše stajalište postoje dvije glavne strategije. Ili ćemo reći što želimo učiniti, koliko će to koštati i gdje je novac. I počnemo s onim što želimo postići. Ili ćemo ići obrnuto pa ćemo reći platit ćemo 1% pa ćemo vidjeti što možemo s tim učiniti. Dakle, to su dvije suprotne strategije. A koja je stvarnost? Stvarnost je da se nacionalne vlade ponašaju ovako. Recimo što ćemo učiniti, što želimo, a onda kažu ali jedan 1%. To je e, suprotnost. E, dakle, mi kao parlament dolazimo iz različitih političkih klubova i mi kažemo u redu imamo prioritete, ali imamo li novaca za to? Ako nemamo, moramo ponovo razmisliti o prioritetima ili moramo naći više novca. Dakle, u parlamentu imate proevropske stranke koje žele da se daje više novca, a imate i euroskeptike ili čak protivnike Europske unije koji kažu u redu, nemamo novce za prioritete, pa režimo prioritete prioritete, režimo proračun. E, to je e, vrlo teška rasprava, dakle nije lako e, to pomiriti. Mi ćemo kao parlament predložiti pragmatičan način rada. Reći ćemo u redu imamo akcije, odnosno djelovanje Europske unije koje je na određenom standardu. Pa ćemo reći, hajde, idemo zadržati taj standard, smanjiti proračun za onaj novac koji daje Ujedinjena kraljevina ali i onaj novac koji ide u e, Ujedinjenu kraljevinu. Imaćemo onda neto iznos, pa ćemo reći zadržimo poljoprivredu, e, koheziju, kao što je, ali bez Britanaca, idemo utrostručiti Erasmus Plus jer je on jako važan i uspješan E, udvostručimo e, kozme i e, jej za mlade nezaposlene ljude, zatim ugradimo probleme migracija i sigurnosti i ishod je gotovo 1,3. 1,3 posto bruto nacionalnog dohotka je rezultat naše analize. I sada mi kao parlament ćemo reći vijeću u redu, ako se s tim ne slažete, što želite rezati? Što želite izuzeti iz europskog proračuna? Od čega želite odustati? Da li želite odustati od nadzora granica? Da li želite odustati od znanstvenih istraživanja? Ili želite odustati od kohezije ili od poljoprivrede? A koja će biti reakcija ljudi na terenu? E, prije nego što dam riječ kolegici Izabel Toma, reći ću da Europski parlament e, e, koji dolazi iz istih političkih skupina kao i vi, jer mi dolazimo iz nacionalnih parlamenta, mi nastojimo ovdje zastupati iste političke obitelji, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini. I mi kao predstavnici različitih političkih opcija, govorimo vladama budite jasni, ne samo radi nas, nego radi europskih građana. Recite ljudima što mogu očekivati od Europske unije, jer ako budemo ljudima davali velika očekivanja i onda ih ne ispunimo, izgubit ćemo povjerenje u Europsku uniju i oni će reći Europska unija ne funkcionira. Dakle, e, i u ovoj vječnici imamo različita stajališta stajališta, ali pokušat ćemo doći do zajedničkog stajališta i reći ćemo pokušajmo biti otvoreni i jasno reći što želimo od Europske unije. Hvala. Govorit ću francuski. U Europi kao i u životu izjave traju samo neko vrijeme. Ako želimo e, da to potraje, morate dokazati da mislite ozbiljno. U slučaju Europe riječ je o proračunu. E, dakle, riječ je o ljubavnim izjavama. Danas smo čuli puno ljubavnih izjava Europi, ali bez dokaza. E, daje se sve manje i manje, reže se proračun. Prvo E, MFF je e, niži nego što je bio zadnji puta. E, iz godine u godinu se reže proračun. Ako uzmete u obzir inflaciju, onda je proračun za 2018. manji nego li za 2017. A ipak svake godine čujemo o novim prioritetima, traži se od nas da učinimo nešto više, sad se traže granice, e, ulaganja e, da učinimo više sa manje sredstava to je nemoguće ne možemo tako raditi dakle ako ćemo imati kompromis a imam su izvjestitelja iz drugog političkog e, kluba, iz druge političke opcije od moje, ali svakodnevno nalazimo kompromise. No s tim kompromisima se svi moraju složiti, a to je u interesu država članica. Dakle, trebaju e, se složiti da proračun ostane barem na sadašnjoj razini. A kad to kažem, mislim da s odlaskom Ujedinjene kraljevine kao što je rekao gospodin Olbrih, e, mi trebamo 1,3% e, BDP, e, bruto nacionalnog dohotka, kako bismo zadržali svoje tradicionalne politike, imali vodeće politike, povećali razmus i znanstvena istraživanja i dodati nove politike. Samo na taj način ćemo doći do 1,3%. Sad bih govorila o e, onome što će uslijediti, e, što moramo zajedno napraviti. E, dakle, predsjedatelj je govorio o sastancima i drago mi je čuti da se redovito sastajete s komisijom i vijećem, ali što očekujete kad je riječ o tim raspravama? što očekujete kad je riječ e, o sudjelovanju Europskog parlamenta? Podsjećam vas da je postupak potpuno jasan. Na kraju cijelog procesa parlament mora odobriti prijedlog e, koji će zajedno izraditi komisija i vijeće to znači da se slažemo, to znači da smo postigli kompromis, a da bismo postigli kompromis moramo raspravljati, moramo surađivati. Kad kažem mi, tu uključujem i nacionalne parlamente jer e, ja želim što više sastanaka između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata i želim biti praktična kao što je bio gospodin Albrecht. Nitko od nas nema čarobni štapić. Ako želimo zadržati proračun Europske unije na sadašnjoj razini, ako nismo ništa ambiciozniji nego sada, ne možemo vaditi novac iz nacionalnih proračuna jer to nije dobro za njih jer i oni imaju svoje parlamente, a, e, svoje prioritete, a nije dobro niti za Europski parlament. E, postoji samo jedno rješenje, a to je vratiti se na početak razmišljanja o europskom proračunu i e, vratimo se ideji vlastitih sredstava. Zato je ovaj parlament odlučio i glasovat će da e, poveže e, višegodišnji financijski okvir i prijedlog o vlastitim sredstvima. Su izvjestitelji su izradili e, iste ciljeve i mi ćemo se toga držati sve dok parlament ne odobri sljedeći e, više godini financijski okvir, a nadam se da će to e, dovesti do promjene u e, prioritetima vijeća jer imat ćemo novi parlament i novu komisiju Dakle, ne samo da moramo pitati je li moguće surađivati, već možete li i e, napraviti takav vremenski raspored da pregovori počnu što je prije moguće. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Rampuji ima riječ. Hvala. Sada želim dati riječ eh, gospodinu Mahiru Alkai iz Nizozemske. On je član odbora eh, za financije. Zahvaljujem eh, i dame i gospode hvala na vašim doprinosima i hvala govornicima koji su iznijeli svoja stajališta i čast mi je danas e, govoriti o toj temi iz točke gledišta nizozemske socijalističke stranke. Želim naglasiti dvije stvari. Prva i najvažnija je da ovaj okvir treba dovoljnu podršku e, svih država članica. Biću otvoren. Ovo u Nizozemskoj nije samo po sebi razumljivo u nizozemskoj se uopće ne raspravlja o učinkovitosti e, trošenja europskih sredstava odnosno e, nažalost postoji takva rasprava ja sam socijalist i zalažem se za solidarnost, ali da li gledamo Europski socijalni fond, Europsku e, poljoprivrednu politiku ili kohezijske fondove, e, među ljudima postoji velika skepsa. Svi se pitaju da li se preraspodjela bogatstva najbolje može organizirati na europskoj razini. Povisivanje doprinosa zemlja članica evropskom proračunu će samo ići na ruku nacionalistima koji se protive međunarodnoj suradnji. Nažalost, to već vidimo i to ne samo u Nizozemskoj. To me dovodi do drugog što želim naglasiti. Brexit nudi e, ovdje veliku priliku. Imamo niz opcija jer država članica koja je davala neto doprinos napušta Uniju. Sada moramo pokazati svim nacionalistima da Europa nije vlak koji ide e, uvijek istim tračnicama i koji uvijek traži više sredstava od država članica nakon svake krize. Moramo dokazati da e, ljudi, narod, građani mogu utjecati na smjer toga vlaka. Stoga želim jasno iznijeti naše mišljenje o budućnosti Europe i njenog financijskog okvira. Ona mora biti mala i učinkovita i samo projekti koji imaju prekogranični značaj moraju e, dobiti biti prioritet. A sufinanciranje mora biti norma, a ne iznimka. E, dakle, e, slanje novca iz europskih, e, za europske institucije mora biti minimalno. Doprinos država članica ne treba rasti. Samo tako ćemo osigurati dovoljnu podršku za financijski okvir i ponovo zadobiti povjerenje naših građana. Hvala na riječi. Puno hvala gospodine Alkaja. A sada bih dao riječ onima koji se žele javiti. Javilo se do sada deset govornika. Biću vrlo zahvalan ako se ograničite na dvije minuta. Prvo gospodin Andrej Slačta iz Poljskog parlamenta. Zahvaljujem. Nemamo puno vremena i nastojat ću biti doista kratak. Poljska vlada i poljski parlament prate raspravu o proračunu i želimo naglasiti da se moramo fokusirati na ono što se pokazalo učinkovitim do sada u kohezijskoj politici i zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Kao što je već rekao povjernik Otinger, to su politike koje imaju veliku europsku dodanu vrijednost kohezijska politika sa svojim provjerenim instrumentima je optimalni alat koji će omogućiti konvergenciju među državama članicama. Smatramo da ta visoka dodana vrijednost je vezana uz infrastrukturne projekte pa vas pozivamo kad počnete raditi na novom VFO da se sjetite da morate podržavati europskim sredstvima velika, velike projekte kao što su Vila Karpacija ili Via Baltika. To su ključni projekti ne samo za sjeverne države ili središnje europske države. Ne, to su ključni projekti za cijelu Europsku uniju. Poljska vlada i poljski parlament su uvjereni da ono što predlažemo unutar kohezijske politike ili zajedničke poljoprivredne politike može doista biti e, odgovor na velike izazove kao što su klimatske promjene, e, cirkularno gospodarstvo e, ili e, inovacije kao i digitalno tržište. Hvala. Hvala. Jan Krajnaf iz Austrijskog parlamenta je sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedatelju. Bit ću kratak i komentirati ću samo pitanje vlastitih sredstava. Mislim da postoji jako puno poreza i države članice mogu ubirati te poreze na nacionalnoj razini Međutim, bili bismo suočeni s jednom e, dilemom, primjerice porez na kerozin, učinili to jedna država članica, naštetit će vlastitom gospodarstvu. Isto vrijedi i za porez na financijske transakcije ili imamo i treću mogućnost, porez na emisije ugljičnog dioksida. To bi primjerice štetilo isključivo nacionalnim e, industrijama, odnosno nacionalnim državama ako to učine na svoju ruku. Dakle, kada europska razina razmišlja o vlastitim sredstvima, onda se treba fokusirati na poreze koje države članice mogu same učinkovito ubirati. Imali bismo svoj suficit, to bi bilo imalo pozitivan utjecaj na naša društva i Europska unija bi tako imala novac koji može iskoristiti za vlastite važne projekte, a e, to bi bio novac koji države članice ne mogu ili nisu voljne dati Europskoj uniji. Mislim da bismo svi imali koristi od e, toga. Hvala. Hvala. Riječ ima izvjestitelj za proračun za 2018. Povredniče Otinger, dragi kolege i kolegice, očito je da imamo zadaću e, dati novi VFO koji će definirati odnose između građana i institucija za sljedeće desetljeće. Moramo pronaći dobru ravnotežu između tradicionalnih prioriteta, a to su poljoprivredna i kohezijska politika, jer je riječ o tome da pomognemo najmanje razvijenim regijama i riječ je o sigurnosti opskrbe hranom. Dakle, mora postojati ravnoteža između tradicionalnih prioriteta i novih prioriteta a novi prioriteti su veća sigurnost za građane, e, postizanje više kada je riječ o obrani, terorizmu, migrantskoj krizi, istraživanju, razvoju i povezanim ulaganjima, te, te moramo učiniti gospodarstvo e, otpornim. Dakle, potrebna je ravnoteža i veća fleksibilnost. To smo vidjeli tijekom, prigo, tijekom pregovora o proračunu za 2018. VFO za razdoblje od 2014. do 2020. O tome je odlučeno 2013. kada nismo mogli predvidjeti izbjegličku krizu, kada nismo e, bili svjesni da nam se bliži teroristički e, terorizam i sigurnosne prijetnje. Dakle, sada treba osigurati sredstva za sve što je važno ali treba se pozabaviti i migrantskom izbjegličkom krizom. Imamo milijardu eura koje, treba, koji su potrebni za sporazum sa Turskom. Zatim je tu fond EFSI, 200 milijardi eura ulaganja ide u države članice. To smo, taj fond smo produžili, imamo i EFSI za Afriku. Dakle, moja poruka je potrebna je i važna je fleksibilnost, inače ćemo 2024. i 2025 E, građanima morati poručiti sljedeće. Ako dođe do neočeki, nečeg neočekivanog, onda su naši prioriteti u opasnosti. I da zaključim, neki kolege su zabrinuti zbog toga da će morati platiti više, uplatiti više u proračun, a ja im želim poručiti, moramo odlučiti koji su naši politički prioriteti, što EU može, mora postići. I ako želimo da se više učini za sigurnost, za osiguranje vanjskih granica, za bolju obranu, borbu protiv terorizma, onda moramo biti iskreni s građanima jer Unija neće moći postići više sa manje sredstava. Naravno, implementacija je važna. Naravno, bolja bolje, bolja potrošnja je važna i komisija već puno poduzima po tom pitanju, no nećemo puno postići sa manje sredstava. Kolege koje sam čuo, gospodin Alkaja, njega sam pozorno slušao, kolege koji tvrde da ne želi više dati u, u proračun moraju shvatiti sljedeće. Ako želimo da Europska unija više postigne, onda se proračun mora malo povećati. I vama želim poručiti. Da, to znači da ćete i vi morati malo više uplatiti u proračun, ali ćete za uzvrat imati koristi i više ćete dobiti jer će vaši građani, e, vaši građani očekuju da Europska unija nešto za njih učini. Dakle, kada je riječ o neto doprinosu svake države članice, e, tih neto, doprinosi su potrebni, ali, im, ali postoje i koristi. Hvala što ste mi dali da govorim minutu više. Hvala vama. Matija Firto je sljedeći, e, on nam dolazi iz Mađarskog parlamenta. Hvala vam, gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. Razdoblje, odnosno VFO za razdoblje nakon 2020. E, će se suočiti sa brojnim izazovima. Riječ je primjerice o gubitku prihoda zbog Brexita. Još jedan veliki izazov jesu dodatni troškovi potrebni za sigurnost i obranu. Također je tu i proširenje e, koje obuhvaća Zapadni Balkan i tu će se pojaviti troškovi. Međutim, kako bismo nadoknadili taj gubitak prihoda, potrebno je imati dodatne doprinose od država članica, a ne štediti na nekim važnim politikama. Važno je da podržimo konvergenciju e, politika u budućnosti. I stoga ne podupiremo smanjenje financiranja za koheziju. Prvenstveno treba odrediti ciljeve i prioritete novog proračuna, a potom e, preraspodijeliti sredstva. Dakle, treba izraditi okvir koji je jednostavan, koji je transparentan i koji će biti koristan za sve. Mađarska je spremna povećati svoj doprinos e, nakon 2020. To znači da, dakle, da bismo uplatili više u proračun, međutim, za to nam je potreban jedan detaljan i dobro osmišljen prijedlog. Komisija će svoje prijedloge iznijeti najkasnije do svibnja 2018. pa će Europski parlament i vijeće moći svoj dio posla odraditi na vrijeme. Iz s političkog i praktičnog stajališta trebamo što prije postići sporazum kako bismo imali i financijsku i pravnu sigurnost za korisnike e, europskih sredstava. Hvala što ste mi dali riječ. Hvala, a sada riječ ima Elias Mirjan Tuns iz Ciparskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedatelju. Ono što smo danas čuli od povjerenika je doista bilo zanimljivo i želim reći koliko je važno da doista imamo sljedeći VFO i da u njega budu ugrađena određena jamstva. Jer ako se želimo, uspješno nositi sa krizama, s budućim krizama moramo i dalje e, pružati pomoć državama članicama koje su u nevolji, kao što je rekao povjerenik. To je solidarnost koju treba ojačati i e, eksplicitno uključiti u sljedeći VFO. Također imamo i promjene koje će se odnositi na CEF, na zajedničku poljoprivrednu politiku. I također treba E, smanjiti regionalne razlike. Treba zapamtiti sljedeće. Zaštita europskih granica je iznimno važna i također način na koji ćemo koristiti energetske resurse. Primjerice imamo e, energetske izvore koji su iznimno važni kada je riječ o VFO, važno je pružiti e, podršku i pobrinuti se da energetski resursi se doista koriste. A kada je riječ o kohezijskoj politici i zajedničkoj poljoprivrednoj politici, one mogu igrati važnu ulogu i smanjiti, pomoći smanjiti razlike između država članica. Međutim, te politike E, tim politikama treba dati prioritet u sljedećem BFO-u i moramo se pobrinuti da ne bude nikakvih promjena, odnosno da se ne mijenja okvir tih politika. Kada je riječ o bugarskom e, predsjedanju, nadamo se da će Bugarska i dalje nastaviti i inzistirati na e, daljnjoj koheziji. Što se tiče budućnosti, trebamo se pobrnuti da se u obzir uzmu i nacionalne i regionalne specifičnosti, da se u obzir uzmu i otačne regije, periferne regije. Prijedlog Europske komisije uključuje primjerice e, jamstvo garanciju za mlade. To treba dodatno e, ojačati. Također tu su i nacionalni obrazovni sustavi i programi strukovnog obrazovanja. Sve to treba međusobno povezati i prilagoditi, prilagoditi stvarnim potrebama e, tržišta rada. Potrebno se pozabaviti digitalnom ekonomijom i surađivati zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada, civilnim društvom i socijalnim partnerima. Hvala. Riječ e, sada ima zastupnik Europskog parlamenta, potpredsjednik odbora Ekona, odbora Ekon. Hvala vam. Mislim eh, da slažem se sa su izvjestiteljima za VFO. Potrebno je dodatno ulagati u našu zajedničku budućnost. Sve države članice će biti na dobitku na taj način. To se odnosi i na one države članice koje su neto uplatitelji i na one koje su neto korisnici. Naravno, potrebno je učiniti više s manje novca i zato je postotak od 1,3 najmanji postotak s kojim bi se Europski parlament trebao složiti. E, I parlament se tijekom pregovora treba držati te brojke i ustrajati na njoj. Treba osnažiti Erasmus+, e, program Obzor i tako dalje. Jer e, naravno imamo i nove ciljeve. To su, tu je pretnja terorizma, problemi s migracijama. Dakle, države članice će morati više davati za proračun e, i potreban, nam je ambiciozni proračun za sljedećih nekoliko godina, a to znači više novca. I moramo imati dva ili tri nova izvora prihoda, primjerice porez na kerozin, na CO2, Sve to može osigurati značajan prihod za proračun Europske unije, a istovremeno time bi se spriječio porezni dumping. Zajedničko europsko zakonodavstvo e, dakle treba osigurati da taj novac ide direktno u proračun Europske unije. Parlament ne bi trebao samo podržati predložene inicijative, već trebamo biti još ambiciozni, zahtijevati još više. to kako bismo kontrirali pritiscima određenih država članica. Moramo biti sebični kada je riječ o našim naporima. Jer neke države članice su sebične, ne žele toliko dati, a žele puno uzeti. Hvala. Riječ sada ima gospodin Štehuras iz Grčkog parlamenta. Zahvaljujem predsjedatelju. Europa je da se danas suočava sa puno izazova. Potreban e, nam je novi, transparentni, moćni VFO. Oko toga se moramo svi složiti. Novi VFO se mora e, jednostavno moći implementirati, mora ponuditi dodatnu vrijednost i imati učinak multiplikatora. E, povjerenik je spomenuo jedan jelovnik. A ali, ka, ali na taj ne nudi puno kada je riječ o dugoročnoj makrofinancijskoj stabilnosti. Potrebne su nam novi poticaji, više poticaja za države članice, potrebna je veća razina solidarnosti između država članica i isto tako mora postojati ravnoteža između financiranja i poštivanja temeljnih načela, primjerice vladavine prava treba povećati iznos e, za, za rješavanje problema azila i migracija jer Europa prolazi kroz jedno teško razdoblje i zato nam je potrebna veća solidarnost kada je riječ o migracijama između država članica. Također treba ojačati i zajedničku poljoprivrednu politiku, a tu su i inovacije, istraživanje, to također treba osnažiti i također kad je riječ o zaštiti vanjskih granica. O, imamo podršku mladim ljudima, mobilnosti mladih i konačno ovdje se bavimo i pitanjem kada se bavimo pitanjem prihoda i rashoda treba dodati nova sredstva koja bi e, nam poslužila za rješavanje određenih problema. Hvala. Den Bana iz Rumunjskog parlamenta je sljedeći. Hvala gospodine predsjedatelju. Danas, današnja rasprava je povezana ne samo sa sljedećim VFO-om, već je i to rasprava o budućem ustroju Europske unije. Prva općenita ideja jest da procjena političkih prioriteta ne treba produbiti razliku između neto uplatitelja i neto primatelja. Naša je dužnost smanjiti razlike, a ne produbiti ih. Drugo, proračunsko jedinstvo je važno za, za demokratsku kontrolu. Danas europski građani imaju manje povjerenja u ekonomske politike i prioritete Unije. Europska, europskoj javnosti treba bolje objasniti ovaj složen sustav, a konačna odluka mora biti puno transparentnija. S tog stališta buduća rasprava mora uzeti u obzir postojeću situaciju u svakoj državi članici. Naravno, Brexit bi značio smanjeni proračun, pogotovo, nakon, pogotovo u odnosu na VFO 2020. Ali ta, to, taj nedostatak treba e, pokriti, i identificirati nova sredstva, pogotovo kad je riječ o, genera politikama nove generacije, a to je digitalna ekonomija, istraživanje i razvoj. Također vjerujemo da mehanizam treba pojednostaviti u budućnosti, a istovremeno odrediti nove financijske instrumente kako bismo privukli nova sredstva i diverzificirali vlastita sredstva. Na taj način bi se EU bolje E, nosio sa novim izazovima kao što su migracija i sigurnosna pitanja. Moramo biti kreativni u kada je riječ o proračunu i moramo biti i fleksibilni, slažem se. Također želim istaknuti da e, način na koji ćemo osmisliti sljedeći VFO će odrediti i buduće funkcioniranje Europske unije. Snažno vjerujemo da treba bolje odraziti novu generaciju i uključiti novu generaciju politika, odnosno primjerice digitalnu ekonomiju, ali također posvetiti pozornosti tradicionalnim politikama kako bi sve države imale koristi od toga. Od velike je važnosti održati i razviti kohezijsku politiku i zajedničku poljoprivrednu politiku te ih zadržati u samom srcu europskog projekta E, za razdoblje nakon 2020. Hvala. Hvala. Sljedeća je Sofi Ribeiro iz Portugalskog parlamenta. Hvala. Povjerenik e, otinger je zatražio veću fleksibilnost od Europskog parlamenta i od svih institucijama, od institucija tijekom pregovora o sljedećem VFO. Taj poziv za većom fleksibilnošću, ali i smanjeni proračun zbog Brexita je, je nešto što trebamo uzeti u obzir. Prošlog tjedna smo imali komunikaciju komisije koja je spominjala razne prioritete za VFO. Kada je riječ o kohezijskoj politici i zajedničkoj poljoprivrednoj politici, opisan je jedan scenarij koji nećemo moći financirati ni u najboljem slučaju kada je riječ o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, mogli bismo imati smanjenje sredstava od 30%, a to bi bilo katastrofalno. Moramo se pobrinuti da ciljevi zajedničke poljoprivredne politike budu usklađeni sa ograničenjima s kojima se suočavamo. Međutim, treba zapamtiti da postoje krize na tržištu da imamo problem sa stvaranjem vrijednostnih lanaca u sektoru proizvodnje hrane. Postoje problem, postoje problemi sa održivim razvojom, razvojem i zaštitom cijena. Ne budemo li proveli prikladnu analizu i shvatili važnost e, poljoprivrede, to neće biti dobro, jer, Europs, jer će se socijalni društveni uvjeti pogoršati. Financiranje poljoprivrede ima direktan utjecaj na Europu. Hvala. Hvala. A sada Kolega iz e, Grčkog parlamenta, izvolite. Hvala gospodine e, predsjedavatelju. Prošle godine u Rimu šefovi država i vlada su govorili o jačoj demokratskoj Europi o koheziji, o gospodarskoj i socijalnoj konvergenciji. Međutim, da bi se ti ciljevi ispunili, potrebna nam je politička volja, potrebna nam je e, zajednička osnova moram također bi se pobrinuti, bilo financijski ili gospodarski, da postoji osnova za ostvarenje takvih ciljeva. Sada se govori o rezovima od 5% kada je riječ o zajedničkoj poljoprivrednoj e, e, politici, a minus 10% kada je riječ o kohezijskoj politici. I sada se zapravo u ovoj raspravi zapravo se prešućuje što će biti nakon Brexita dodatni rezovi, možda 20% e, rezova kada je riječ o strukturnim fondovima. Tako su u nekim izvješćima. Upravo sada, gospodine predsjedavatelju, sada kada e, rastu razlike, socijalne razlike, kada se manje ulaže u zapošljavanje, kad imamo visoke stope nezaposlenosti, kada u, našoj zemlji dolazi sve više migranata Rekao bih da zapravo ne smije biti rezova kada je riječ o koheziji. Treba nam veća potpora za manje razvijena područja, područja koja su izolirana, koje su, e, bilo da je riječ o otocima ili pak da je riječ o regijama koje bilježe ekonomski pad. I sada je zapravo je e, pitanje želite li zapravo jednostavno to ignorirati, mislite to ne vidite, eh, što želi se to sagledati iz gospodarske perspektive. I na kraju još jedno pitanje, pitanje o kojem su govorili i drugi, a to je odakle ćemo dobiti potreban novac. Jučer smo vodili raspravu o tome kako se može spriječiti eh, izbjegavanje plaćanja poreza, ponekad kada je riječ o velikim poduzećima koji izbjegavaju plaćanje poreza. Dakle, treba nam zajednička porezna politika i eh, ono što nam treba jeste sprječavanje socijalnog i gospodarskog tampinga među zemljama članicama i moramo se sada pobrinuti za to da se prilagode strukture Europske unije. I prekjuče smo čuli da E, se ostvaruje, primjerice u Njemačkoj, više od 8% e, suficita. Dakle, riječ je o više radnih mjesta za mlade. Treba nam nešto što je za naše građane. Treba nam mjere koje će pokazati učinak u realnom gospodarstvu koji će biti od koristi za e, posloprimce. Treba nam također jedna socijalna povelja moramo raditi na socijalnoj i gospodarskoj koherenciji i konvergenciji. Nadalje, moramo uzeti u obzir i da današnja situacija zapravo samo ide na ruku ekstremne desnice ili ljevice, a ono što nam treba jesu socijalne regionalne konvergencije. Treba nam održiv gospodarski rast bez socijalnog isključivanja. Hvala. Jürgen Andersson iz Švedskog parlamenta. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Nije nikakvo iznenađenje ako ovdje neću iznijeti samo opća razmatranja ovoj restriktivnoj proračunskoj politici. Ova Rasprava koju ovdje e, vodimo, to je nešto što pozdravljam, to nam pruži priliku da iznesemo svoja razmišljanja na temu. Važno je da imamo zajedničko financiranje I da, o tome također govorimo, ali e, riječ je i o ambicijama, ambicijama da imamo viši proračuna. Kada poslušamo ovo što su kolege rekli, onda je situacija dosta dramatična. možda neki imaju nešto drugačija rješenja, neki su mišljenja da blagostanje treba biti bolje raspodijeljeno, da treba poticati gospodarski rast. 150 milijardi samo za gospodarsku aktivnost je nešto što smo također e, čuli ovdje. E, čuli smo e, različite e, brojke, ali mislim da tu postoji i drugi stvari, drugi aspekti koji mogu pridonijeti gospodarskom rastu, boljoj raspodjeli blagostanja. I mislim da se tu mogu pronaći i druge mogućnosti kako bi se ovdje postigla bolja ravnoteža. Primjerice, moglo bi se više raspravljati o tome na koji način se unutarnje tržište može može bolje razvijati ili pak mogli bismo govoriti o tome kako što ćemo učiniti protiv protekcionizma u Europi to je također nešto što utječe na raspodjelu bogatstva u industrijskim i manje razvijenim zemljama i ponajprije u industrijske nerazvijenim e, industrijske zemlje grade tvornice u nerazvijenim zemljama kako bi uštetili troškove i to je nešto što je zajednički moramo djelovati i važno je da zajedno ovdje raspravljamo o tome i postignemo napredak. Hvala. Aleksandar Ivanov iz Bugarskog parlamenta. Hvala gospodine predsjedavatelju, poštovane kolege i kolegice. Govorit ću na bugarskom. Rasprava koju ovdje vodimo je rasprava koja se vodi na raznim razinama i to je vrlo važna debata. Zaključak je da mm, u proces treba uključiti sve zemlje članice i da treba mm, postići ravnopravnost među zemljama članicama. Međutim, trebali bismo imati i na umu i studiju Europske komisije iz 2015. godine koja je pokazala da zbog utaje PDV-a 15 milijardi e, eura ne ulazi u prihodovnu stranu nacionalnih proračuna. Dakle, trebali bismo isto tako E, tražiti sredstva upravo na tom području, pogotovo kada govorimo o tome kad je dobiti e, e, proračunske prihode. Htio sam samo ukazati na to. gospodin Oettinger nije više ovdje, no kada govorimo o kompromisu koji treba postići, to svakako treba biti kompromis među svim zemljama članicama, ali vrlo važno je da reći da je je lanac samo onoliko snažan koliko je snažan njegova najslabija karika. E, to znači da trebamo nastaviti sa kohezijskom politikom i sa svim drugim politikama koja su spomenuta i za njih ne smije biti manje sredstava nego do sada, nego moramo imati dovoljno sredstava za sve političke, pa područje politike. Hvala, e, poštovane kolege i kolegice, hvala vam na tome što ste sudjelovali u ovoj raspravi. Imamo još e, nešto vremena, imamo vremena do 17 i 15, stoga sada riječ dajem s e, izvjestiteljima za izvješće o višegodišnjem financijskom okviru. Želite li se kratko osvrnuti na ovo? Poštovani gospodine predsjedatelju, evo bit ću kratka. Kolege i kolegice iz nacionalnih parlamenta zastupaju isto mišljenje kao i ja. Naime, da je riječ o jednoj vrlo važnoj i zanimljivoj raspravi, a vaše doprinosi u ovoj raspravi um, mi samo ukazuju na to da je, nam je potreban gremi u kojem će biti zastupljeni i europski, ali i nacionalni parlamenti i da se tamo bi se također mogli postići dogovore, ali to je nešto što bismo morali uvjeriti i šefove naših država i vlada. Stoga zahvaljujem svima vama, moj kolega Olbricht i ja i dalje ćemo se truditi da održimo um, kontakt s nacionalnim parlamentima. Hvala. Da, dijelim eh, mišljenje kolegice da je ovo zapravo rasprava koja je znatno drugačija od rasprava s nacionalnim parametrima koje smo prije eh, vodili. Nekoliko puta se dogodilo da su rasprave bile vrlo ceremonijalne, vrlo simboličnog karaktera, a ovo je vrijeme u kojem se EU danas nalazi je vrlo teška situacija. Ne bih rekao da je to riječ o krizi, ali teško, teškoj situaciji. Pred nama je nekoliko puteva. I ono što e, je važno jest da drugačiji pristup ne proizlazi iz različitih e, političkih e, volja nego niti iz razlika koje među zemljama članicama. Vrlo je važno imati to na umu. A kao drugo, nacionalni pa, parlamenti, a i e, zastupnici u Europskom parlamentu nas su birali građane i mi moramo slušati glas e, građana. I ako primijetimo da su građani e, preplašeni, da ih je strah, da im je potrebna sigurnost, da je to najvažan element. Što će popitati građani? Pitaćete bežitite li naše granice, a to povlači za sobom pitanje imamo li dovoljno sredstava da osiguramo zaštitu vanjskih granica a ako ne znamo odgovor na to pitanje, trebamo pogledati dokumente od komisije, komisni dokument od prošlog tjedna. A tamo stoji, e, komisija kaže, ako želimo imati slabu zaštitu granica, onda možemo imati 5000 vojnika, ali ako želimo bolju zaštitu, treba nam 20.000 vojnika. Ako želimo postupati kao Amerikanci, onda nam treba najmanje 100.000 e, vojnika. Dakle, e, riječ je o tome da budemo iskreni Budemo iskreni, ili želimo zaštititi vanjske granice i onda nam treba 80 ili 100 tisuća vojnika, onda je pitanje se postavlja odakle nam novac za to. S druge strane, građani traže od nas da ih je zaštitimo. Ako žele da, e, da ih je zaštitimo, što onda? Hoćemo e, li onda tradicionalne politike kao što su kohezijska politika ili poljoprivredna politika, jesu li to politike koje želimo poticati? ali ako odete u Poljsku ili druge zemlje, onda ćete vidjeti da kohezijska politika je usko vezana za istraživanje i e, znanost, a ne toliko za sam promet ili slično. Dakle, ako smatramo da tradicionalna kohezija je ta koja će pridoniti izgradnji bazena ili slično, onda da, jasno da je to pogrešno jer time se samo baca novac. Riječ je o ulaganjima i to treba imati na umu. I posljednje, slažem se sa kolegom iz Švedske. Mi precijenjujemo europski proračun. Mi mislimo da mm, iz europskog proračuna možemo financirati i na, e, apsolutno sve. Možemo li smanjiti nezaposlenost sredstvima iz e, europskog proračuna? To, na e, tome ne možemo ozbiljno razmišljati. možemo potaknuti određene mjere, možemo polučiti učinak poluge, možemo omogućiti početak nekog procesa, ali ne možemo riješiti taj problem. I žao mi što to moram reći, ali ako tvrdimo suprotno, onda samo lažemo, lažemo ako tvrdimo da možemo riješiti sve probleme i učiniti sve i ovaj trenutak za sve nas da budemo ozbiljni, da budemo jasni, jer građani žele da budemo jasni i da jasno kažemo što želimo učiniti i što se može napraviti. I kao što je eh, rekla, mi kao izvjestitelji smo, stojimo vama na raspolaganju. Ako želite raspravljati s nama, mi smo uistinu spremni i otvoreni za raspravu o bilo kojoj temi. Hvala vam lijepo. Hvala. Također, dakle, zahvaljujem izvjestiteljima. A time dolazimo do samog kraja ove konferencije. Ne, komisija želi još nešto reći o proračunu. Izvolite. Hvala. Da samo u ime povjerenika Otingera koji je morao napustiti sastanak, zapravo nisam namjeravala govoriti, ali mislim da je zapravo dobro pružiti reći i sljedeće. Komisija stoji također na raspolaganju ako imate pitanje. Gospodin Otinger je rekao da je prošle tjedan objavljen dokument komisije i također htjela bih također svima vama jasno reći, mi smo vrlo zainteresirani za raspravu, otvoreni smo za sva pitanja, bilo da se pitanja tiču objavljenog eh, dokumenta komisije ili višegodišnjeg financijskog okvira, a vama gospodine predsjedatelju zahvaljujem što ste nam ponudili eh, suradnju. Hvala. Hvala vam gospođo Kalvinjo. Također zahvaljujem i svima vama. Time smo došli do kraja naše konferencije. Ovo je bilo uistinu zanimljiva rasprava te smo još jednom mogli zapravo otvrditi da, da e, nosimo e, odgovornost. Odgovornost i kao nacionalni i kao europski parlament nosimo. Imamo demokratsku odgovornost i kada je riječ o gospodarstvu i kada je riječ o proračunima. Priprema narednog višegodišnjeg financijskog okvira obvezuje nas za razdoblje od 2021. do 2027. godine. To je nešto što je trenutno nezamislivo. Nezamislivo je kako što će biti 2025., 2026. ili 2027. Ali i za višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. do 2020. godine bio je izložen nepredivim e, izazove izazovima, bilo da je riječ o izbjegličkoj krizi ili pak drugim krizama, primjerice 2015. godine i e, migracijski valovi. E, to je bila godina u kojoj je Europa dosta bespomoćno e, bila pa bespomoćna i tu se morali zapravo smišljati nove elemente. E sada možemo li i nastaviti ovako sa E, improviziranjem ili ne, e, mi moramo biti odgovorni prema našim građanima i moramo zapravo ovdje biti jasni što su naše vizije, što su naše očekivanja, što je naša slika budućnosti e, Europe kako bismo oblikovali okvire koji će nam pružiti zaštitu od novih izazova. Dakle, to je nešto za što mi nosimo odgovornost i to je razlog zašto moramo razmišljati i o vlastitim e, sredstvima u proračunu. Točno to zapravo je tek 10% sredstava, a preostalih 90 dolazi iz nacionalnih e, parlamenta, iz pojedinih zemalja članica. To znači vi e, glasujete o tim sredstvima i zapravo tu treba razmisliti o tome što su to korisni razhodi, što su to korisni izdaci koji će zapravo ostvariti dodatnu vrijednost. Sredstva e, su nama potrebna, razno smo samo izvješće e, Monti e, o o vlastitim sredstvima. Nova vlastita sredstva ne trebaju zapravo predstavljati nekakva dodatna e, sredstva, nego e, zapravo nova vlastita sredstva trebaju pridonijeti smanjenju doprinosa iz e, zemalja članica. Ako se nacionalni doprinose mogu smanjiti, tada bismo napokon mogli izaći iz onog začaranog kruga stanog pitanja, a što ćemo dobiti za naš novac svi imaju svoje prioritete. Imamo neto i bruto imamo neto platitelje i neto primatelje sredstava iz proračuna. I čuli smo da je sada važno da se buduće višegodišnje financijsko razdoblje veže uz nova vlastita e, sredstva prve reakcije zapravo nisu previše optimistične. Nacionalni parlamenti i Europski parlament trebali bi vršiti veći pritisak na naše šefove država i vlada. Važno je zauzeti stajalište i u zemljama članicama i na europskoj razini, jednostavno pojasniti što e, želimo postići. Možda i javno mijenje može e, doprinijeti e, promjeni stajališta šefova država, šefova država i vlada. Čuli smo o kojim područjima i izazovima je riječ. Digitalno gospodarstvo, cyber digitalno gospodarstvo koje ne plaća poreze. Dakle, tu zapravo se zemlje ulaze u porezno e, tržišno natjecanje kako bi privukli velike digitalne kompanije. E, potom pitanje gornje granice doprinosa će li to biti 1 ili 1,3% proračuna e, ne smije, e, dakle pitanje mm, hoćemo li e, povećati rashodovnu stranu osjećaj da da zemlje članice koje suvereno djeluju u rješavanju određenih e, problema kao što su migracijska kriza i e, i ako imamo one koji ne mogu to riješiti, neke probleme riješiti samo, da bi trebalo zapravo razmisliti o tome može li se neke rješenje, e, ne, neke probleme bolje riješiti na europskoj razini, e, kako učinkovito koristiti proračunska sredstva, e, primjerice znači li, e, dakle što to točno znači za nacionalni i europski proračun, e, što to znači za budućnost. Zapravo ono što nam treba jeste fleksibilnost. Bez e, fleksibilnosti nećemo moći pravovremeno djelovati u slučaju nepredvidljivih e, kriza. I to je ono što moramo uzeti u obzir kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru. Sada je pitanje koja je to naša zajednička vizija, zajednička vizija budućnosti Europe. Što zajedno želimo učiniti za Europu? I ako imamo jednu zajedničku viziju, zajedničke ambicije, tada onda moramo djelovati u nadogovarajući način kada je riječ o proračunu i proračunskoj politici. Za oblikovanje budućnosti Europe i naših građana, za, dakle, kako bismo povratili njihovo povjerenje, kako bismo dali osjećaj sigurnosti, treba nam više Europe. Stoga predlažem da se 17. i 18. rujna 2018. godine ponovno sastanemo um, će se sljedeća međuparlamentarna uh, sastanak i to e, u okviru predsjedavanja Austrije, održat će se u Beću Austriji i to će biti prilika da tijekom tog jesenjeg međuparlamentarnog tjedna još jednom razmijenimo e, mišljenja razmijenimo ono o čemu se raspravljaju nacionalnim parlamentima o višegodišnjem financijskom okviru, a i ne smijemo propustiti priliku koja nam se sada pruža za osmišljavanje više sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, rekao sam koji su termini pred nama, um, dakle što nas još očekuje. Dopustite da zahvalim i bugarskom predsjedništvu koje je ovdje sudjelovalo u supredsjedanju ovom konferencijom. Želim svima sretan povratak kući. Doviđenja.